svim izvjestiteljima koji su danas s nama i isto tako i predstavnicima Europske komisije koji su e, prihvatili poziv da ovom zajedničkom sastanku daju svoj vrijedni obol. Tu ćemo naučiti mnogo o programu LIDER i o mogućnosti identifikacije vrijednosti e, koje se s nosi, dakle taj program imamo tu danas još druge aktere koji su s nama, a to su stručnjaci koji imaju konkretno iskustvo na planu projekta LIDER na terenu. Hvala vam na nazočnosti. Nećemo govoriti samo o iskustvima u prošlosti, nego ćemo iskoristiti priliku za dijalog, za raspravu, gdje ćemo dati neke naznake o tome kako možemo poboljšati program LIDER u budućnosti. Naročito tijekom idućeg programskog perioda u vfo o čemu se kao što znamo upravo razgovara. Mi ćemo pet e, dijelova. Prvi panel, stručni panel, panel stručnjaka, govorit će o institucionalnoj i upravljačkoj perspektivi programa LIDER. Drugi e, panel imat će, bit će sastavljen od četiri stručnjaka, tu se radi o dionicima koji su uključeni u sve ovo. Zatim ćemo imati za svaki od e, panela pitanja i, odgovor i odgovori i nakon toga zaključci. Iz razloga vremena na raspolaganju prezentacije stručnjaka ne smiju trajati dulje od 10 minuta želim naglasiti sljedeće. Važno je da se svi pridržavaju dakle, dodijeljenog vremena za vlastita izlaganja. Stoga vas molim dakle, da e, pazite na vrijeme. Krećemo s prvim dijelom, a to je institucionalna i upravljačka perspektiva. Prvi dio je sastanka, dakle, to je prvi dio no prije nego što dam riječ stručnjacima, e, predao bih riječ gospođi e, predsjedajućoj kako bi nas uvela u temu. Hvala da kolega i e, dobrodošli svi na ovaj sastanak, već ga dugo planiramo i to je već nekoliko puta bilo i, odgođeno. Baš je lijepo da sada konačno imamo priliku ostvariti to. Ja bih samo na početku rekao jednu stvar, Lider je veoma važan program. Zbog toga jer je jedan od glavnih programa, reprezentativnih programa Europske unije. Imamo tu taj bottom-up pristup, dakle kreće se od fundamentalnih stvari. Naravno da ima tu i nekih delikatnih aspekata obzirom na to da se radi o mnogim akcijskim zajednicama, grupama koji tu sudjeluju a ne e, od, od političara koji diktiraju kako će i što će. Dakle, zapravo se radi tu o potpuno normalnim ljudima koji predstavljaju svoje regije. Radi se o vrijednom i važnom programu i važno je upravo iz tog razloga da dobro i funkcionira. I to vidimo i na teresu, konkretno europski programi, europske regije, nacionalna pravila, sve je to složena priča. Isto tako i ovaj program na terenu nailazi na mnoge probleme. Jer mnogi korisnici zapravo e, se bave samo jednim dakle, programom u životu. I sada je pitanje dakle, kako ih navesti na to da koriste još nešto drugo. Povrh toga tu dolazi do određenih frustracija i nezadovoljstva zbog toga jer su pravila vrlo često složena. A nama je svima u interesu da to sve bude čim jednostavnije da poboljšamo pristup sredstvima, da zadržimo ono što je dobro, ali isto tako i da osiguramo e, tu vertikalu, da krećemo od fundamenta. Postoje, nažalost, određeni E, propisi koji su u igri koje je teže realizirati u amaterskom okruženju nego kad stvar vode profesionalci i to je također jedan specifičan aspekt. Mi e, u lideru učinimo mnogo toga kako bismo riješili te problem i poboljšali situaciju, no mislim da je danas upravo pravi trenutak da sjednemo svi na kup i da razgovaramo o tome što možemo bolje unutar idućeg VFO-a idućeg razdoblja, kako da naučimo nešto na temelju dosadašnjih grešaka i kako bismo bili još uspješniji. Vidim da je i fleksibilnost ovisi od regije do regije, od zemlje do zemlje. Neki financiraju više, drugi manje. U mojoj vlastoj regiji Baden-Württemberg u Njemačkoj nije to centralizirano. Imamo dakle 16 regija i zapravo svatko čini stvari na svoj način. Evo, dakle, u Bavarskoj konkretno primjere, oni rade mnogo, mnogo više, proizvode mnogo više s programom Lider, no u mojoj regiji. I tu je jako dobro da čujemo iskustvima ljudima, e, ljudi s terena, dakle, ljudi iz naše zajednice koji ne mogu reći kako to funkcionira. Ja bih odmah e, predala riječ gospođi Loris Hoffman koja će nam govoriti dakle o o relevantnim pokazateljima i njihovoj evaluaciji. Lijepo je da smo svi danas tu. Izvolite, imate riječ. Uvaženi zastupnici, objasnit ću onaj malo manje atraktivan dio ove politike, no to je vrlo važan i bitan dio politike, a to je e, praćenje evaluacija i pokazatelje kako bismo vidjeli koji je učinak, koji su rezultati, koji je output i kako to možemo mjeriti i komunicirati javnosti. E, prvo ćemo govoriti o pokazateljima. E, ovdje imate jedan dosta složen grafikon, ali sam htjela pokazati da uvijek počinjemo od ciljeva dakle e, koje ciljeve i teme lider treba e, si postaviti kao zadatak, a zatim smo u okviru strategije Europa 2020 i stoga proizlaze ciljevi zajedničke poljoprivredne politike. E, lider tome pridonosi. Iz pokazatelja outputa vidimo da imamo informacije o akcijama koje traju. E, to su pokazatelji outputa u ovoj ružičastom polju e, dolje desno vidite što se mjeri, e, o čemu se izvješćava u zemljama članicama, o čemu će se izvješćivati u narednom periodu, na primjer e, koliko je potrošeno, koliko je ljudi pokriveno i razni drugi aspekti. Dakle, to se odmah vidi kao informacija koji je učinak lidera. Druga razina je je kako ćemo te akcije povezati sa konkretnim ciljevima. Ovdje mjerimo rezultate koji su dostupni na godišnjoj razini i ovdje imamo pokazatelja poput postotak ruralnog stanovništva pokrivenog strategijom, e, koliko ljudi ima koristi od poboljšanih usluga ili infrastrukture i koja su radna mjesta otvorena zahvaljujući lideru ti neposredni rezultati e, aktivnosti pridonose konkretnom cilju ruralnog razvoja koji se zove promoviranje e, socijalnu inkluziju, produktivnosti, e, ruralni razvoj. Mi želimo poticati lokalni razvoj u ruralnim područjima, no dugoročno moramo mjeriti i učinke. Dakle, moramo zadrijeti dublje u ono što se događa. Tu imamo niz pokazatelja, na primjer zaposlenost, BDP po glavi stanovništva, stopa siromaštva i tu e, sagledavamo na koji način ruralna politika e, utječe na te pokazatelje. Ovo je manje više arhitektura, odnosno struktura e, ovoga ove politike. U sljedećem razdoblju malo drugačije gledamo, gledamo sustav performansi kako bismo e, prosudili e, o toj politici i tu imamo pokazatelje koji nam e, pomažu sagledati provedbu. Mjerimo svake godine koliko smo proveli, tu imamo pokazatelje outputa, to je broj akcija koje su u tijeku i koje su povezane sa konkretnom e, potrošnjom e, odnosno sa e, rashodima i to se predlaže za tekuću politiku, za clearance i za osiguranje pod, pod ZPP-om. Drugo je praćenje provedbe, dakle tu su pokazatelji rezultata oni povezuju e, pojedinu akciju s konkretnim ciljem. E, dakle, članice moraju postaviti e, ciljeve, a mi pratimo napredak programa ka tim pokazateljima na godišnjoj bazi. Kada je riječ o višegodišnjoj perspektivi, mi ocjenjujemo politike, to možemo raditi samo dugoročno, jer kao što je rekla gospođa Gresle, samo dugoročno možemo sagledati neke od e, dostignuća i tu mjerimo pokazatelje koji nam pokazuju što su učinile pojedine intervencije u okviru programa LIDER. U ovom novom kontekstu nakon 2020. godine želim vam pokazati kakve ćemo informacije imati za praćenje i evaluaciju lidera, koje pokazatelje koristimo, Prvo, e, neposredne informacije na godišnjoj razini je broj lokalnih strategija e, koje su e, provedene na terenu i to radimo svake godine ali te strategije mogu pridonijeti nizu rezultata mogući doprinosi E, ovise o strategiji i o tome što odluče učiniti ljudi na terenu. Dakle, mogu se otvarati nova radna mjesta, e, tu imamo pokazatelj rezultata, e, zatim koliko ruralnog stanovništva je imalo koristi E, zatim koliko je ruralnog stanovništva imalo koristi od poboljšane infrastrukture, zatim imamo manjine i ranjive skupine, projekti e, uključivanja i možemo imati i broj e, poduzeća koja se bave bioekonomijom koja su se razvila. Tu vidimo što se neposredno događa i e, kakvi su učinci dugoročno, odnosno srednjoročno i dugoročno morat ćemo sagledati učinak kako bismo mjerili u kojoj mjeri lider pomaže e, poticati e, otvaranje radnih mjesta, rast, socijalnu inkluziju i ruralni razvoj. To je jedan od ciljeva za p-a epp a i tu se informacije koriste da se mjeri e, kako je tekla stopa zaposlenosti, e, zatim indeks siromaštva i drugi pokazatelji koji E, dolaze od Eurostata. Dakle, to su opće informacije o razvoju koje daje Eurostat i koje pokazuju dublji učinak ove mjere. E, molili ste me da govorim i o konkretnim postignućima lidera pa mislim da ću to učiniti ovako. Daću vam primjer što bi mogli biti, e, što bi mogli biti šira dostignuća lidera. Ja sam se već dotaknula ovoga. Dakle, lider djeluje lokalno pa može na fleksibilan način odgovarati na potrebe budući da postoji partnerstvo eh, koje, vodi, eh, koje se vodi na lokalnoj razini, eh, mogu se koristiti lokalne inovacije, stvarati sinergije između različitih sektora i partnera, važna je i inovacija mogu se otvarati nova tržišta, novi proizvodi, e, moramo razmisliti i o socijalnim inovacijama, to je također važno i također e, umrežavanje i lider može e, dovesti do zajedničkih rješenja za zajedničke probleme a zbog ovog terita, teritorijalnog aspekta mislim da nam lider omogućuje povezati ljude na terenu sa Europom, a to je prilika koju ne smijemo propustiti. Ako pogledamo što možemo učiniti, e, ovi zajednički pokazatelji koje sam vam prezentirala, e, njih je lako mjeriti u državama članicama, ali obzirom da imamo na terenu različite strategije, konkretne mogućnosti lidera ne mogu se mjeriti zajedničkim pokazateljima, jer bismo trebali nekih 150 pokazatelja, obzirom da lider radi toliko različitih stvari. Stoga naglašavamo da evaluacija e, se mora odvijati unutar strategija za lokalni razvoj i mi smo u razdoblju do 2020. godine učinili zahtjevom e, za lokalne razvojne strategije. Dakle, ljudi na terenu moraju obaviti ozbiljne analize. Što trebamo? E, gdje želimo ići? E, moraju imati lokalne partnere, akcijski plan, koji koje akcije ćemo poduzeti. Također moraju mjeriti ciljeve za output kako bi identificirali mjerljive rezultate i pratiti i ocjenjivati e, te programe. Dakle, lokalni partneri moraju e, provoditi te strategije i imamo dvije mogućnosti ovdje jedna je na lokalnoj razini gdje lagovi mogu e, koristiti e, evaluaciju i monitoring kao alat za upravljanje. Mogu vidjeti trebaju li nešto promijeniti ili su uspješni. A također e, to daje i demokratski veliku kontrolu jer ljudi na terenu vide što se događa i koji su rezultati. A druga, drugo je da lagovi mogu stvarati e, odnosno proizvoditi informacije i podatke koji e, se mogu koristiti na višim razinama i imamo dobar temelj za ocjenjivanje učinka lidera kasnije što lider može učiniti i što je specifično za taj program može e, pratiti e, razdoblje prijelaz i imamo ovdje e, pokazatelje učinak rezultata i outputa, oni su, imaju svoja ograničenja, to nije savršeno i zato nam trebamo ocjenjivanje, odnosno evaluaciju unutar strategija kako bismo vidjeli koja je dodana vrijednost koju mislimo da lider ima, e, ima na primjer socijalni kapital, upravljanje i možemo postići bolje rezultate u usporedbi sa standardnim mjerilima koje može koristiti administracija da po poboljša i razvije pojedine regije. To se sve može identificirati i evaluirati u lagovima na terenu. Puno hvala. Puno hvala, a sada prelazimo na Europski eh, revizorski sud. Čuli smo mišljenje o, zPpu u e, što dajemo, a što dobivamo u obliku dodane vrijednosti i kako to možemo kvantificirati kako e, rashodi Europske unije ne bi bili jednostavno zamjena za rashode države članice. Hvala što ste mi dali riječ, e, gospođo Gresle. Za početak želim zahvaliti odborima Agri i Kont što su pozvali Europski revizorski sud da vam se obrati vrlo kratko na temu programa Lider i na temu evaluacije programa Lider. Izložio bih vam neke ideje koje su povezane s postojećim liderom, a izložit ću vam i ideje koje su povezane s budućim liderom u kontekstu novog ZPP-a nakon 2020. Ja ću koristiti eh, PowerPoint prezentaciju kako bi eh, vam lakše izložio svoje ideje. Međutim, prije nego što krenem na prezentaciju, želim vam reći nešto što mislim da je važno. U, u smislu rashoda, u perspektivi Europskog revizorskog eh, suda, lider nije vrlo velik e, program. Stoga nama nije bio na popisu prioriteta za reviziju u prošlosti, odnosno nije bio visoko na popisu prioriteta i zato smo proveli specifičanu reviziju tek 2010. a naknadnu reviziju 2012. godine. Mm, budite stoga svjesni da su moja razmatranja ovdje, odnosno informacije kojima raspolažem, malo zastarjele. Međutim, ako parlament, ako odbor za poljoprivredu ili odbor za nadzor proračuna misli da je važno da sud u nadolazećim godinama ponovo provede reviziju lider programa, vi to možete formalno predložiti sudu i mi ćemo o tome razmisliti da to učinimo u sljedećih nekoliko godina. U prethodnom razdoblju što se tiče lider programa, barem 5% fonda za ruralni razvoj mora biti posvećeno lideru. Stopa sufinanciranja je između 20 i 80% i za lider je dodijeljeno više manje 7 milijardi eura. I moram reći, do sada apsorpcija je bila vrlo niska, vrlo na, niskoj razini. Do danas samo 11% dodijeljenih sredstava je u istinu i iskorišteno. Dakle, to je činjenica koju moram s vama podijeliti, e, vrlo niska stopa iskorištenosti sredstava. Što se tiče važnih e, karakteristika lider programa, siguran sam da to svi znate, ali želim to naglasiti. I to posebno zato što osobno mi se sviđa ovakav pristup. Kao što znate, radi se o pristupu od ozdo prema gore, e, koji se temelji na partnerstvu i na lokalnim strategijama. Pokriveno je 54% ruralnog stanovništva Europske unije, 2745 e, lokalnih akcijskih skupina provode program i to pod nadzorom lokalnih partnerstava. Moram reći da premda nam se sviđa ovakav pristup, revizori imaju obvezu upozoriti na rizike. Mi mislimo da dodatni e, provedbeni sloj, ti legovi i intervencija čitavog niza partnera vode do više razine troškova i rizika u odnosu na tradicionalne metode financiranja. Ovi rizici bi trebali biti popraćeni povišenom dodanom vrijednosti a mi kao revizori to tražimo kad evaluiramo takve programe. Tražimo koja je doista dodana vrijednost takvog programa. Mi smo već izvijestili da, bi, da komisija i države članice nisu uspjele pokazati dodanu vrijednost eh, pristupa lider. To je bio naš zaključ za eh, prethodne revizije. To je bilo vrlo teško dokazati, zato što naravno postoje dobre namjere i osobno, kao što sam već rekao, sviđa mi se ovakav pristup, međutim u određenom trenutku moramo biti vrlo objektivni i pronaći osnovu za naše tvrdnje. Na temelju evaluacije u tekućem razdoblju mi mislimo, kao što sam već rekao, da zbog viših, više razine izdataka i rizika dodana vrijednost je od ključne važnosti. Želim vam vas podsjetiti da imamo devet indikatora. I kad proučimo ove indikatore, možemo zaključiti da su većina provedbeni indikatori i da nisu u suštini indikatori rezultata. Tu imamo jedan pokazatelj rezultata, radi se o pokazatelju R24 za broj otvorenih radnih mjesta u provedenim projektima. To je zaista važan pokazatelj rezultata. Međutim, mislim da je to jedini pokazatelj koji je jasno povezan s rezultatima. Svi drugi pokazatelji povezani su s provedbom projekata. Monitoring the leader. je lider programa u tekućem razdoblju. Imamo opće pokazatelje i neke države članice i regije su razvile dodatne nacionalne pokazatelje i to je bio slučaj u nekoliko različitih regija Europe. Primjerice u Belgiji, u Flandriji uveli su 8 do 10 pokazatelja i kad proučimo te pokazatelje možemo zaključiti da su to pokazatelji povezani sa provedbom projekata, a samo neki su pokazatelji rezultata. Primjerice, u ovom slučaju imamo jedan pokazatelj koji je jasno povezan sa rezultatima. Radi se broj megavata obnovljive energije koji će biti rezultat projekata na godišnjoj razini. To je jedini vidljivi rezultat, a svi drugi, primjerice broj eh, novih eh, programa osposobljavanja, broj hektara koji su uključeni, sve su to zapravo pokazatelji provedbe, a ne pokazatelji rezultata. Kao što sam rekao, pokazatelji Europske unije uglavnom se odnose na provedbu, i u našem prethodnom posebnom izvješću o lideru izvijestili smo da nema dovoljno podataka za provedbu evaluacije i nema dovoljno dokaza, dakle znanstvenih dokaza, ne govorim tu samo o osjećaju, nego o pravim dokazima o dodanoj vrijednosti lidera. Monitoring bi trebao biti usredotočen prema pokazateljima dodane vrijednosti lidera, a ne pokazateljima provedbe. I s obzirom na razmjer i raznolikost e, projekata e, moglo bi se koristiti različite pristupe. To mi smatramo i u tom posebnom izvješću smo dali nekoliko preporuka, a 2012. kada smo E, proveli naknadnu analizu, mi smo ustvrdili da je većina preporuka prihvaćena i provedena. Dakle, ustanovili smo da je učinjen korak prema boljoj evaluaciji. Što se tiče e, zpp u budućnosti, lider će biti sličan onome e, kakav je danas. Kad, dakle, proučimo prijedlog e, nove regulative. Barem 5% fonda za ruralni razvoj e, biti će e, rezerviran za lider. Stopa sufinanciranja biti će između 20 i 80%, ali alocirana sredstva ovisit će o odabiru država članica u strateškim planovima ZPP-a. Što to znači za nadzor, za monitoring? Mi želimo naglasiti ono što smo već rekli za sve prijedloge tog novog paketa u kontekstu evaluacije. Mi mislimo da je potrebno izgraditi bolji sustav uspješnosti. Kada kažemo bolji sustav praćenja uspješnosti, tu želimo reći da trebamo ciljeve koji su jasniji, specifičniji i lakše brojevi, odnosno koje je lakše kvantificirati i ciljeve nije moguće mjeriti ako nemaju sve te karakteristike i važno je jasno povezati ciljeve, pojedinačne akcije i pokazatelje. Nakon e, prošle prezentacije želim e, naglasiti da je za lider e, nova regulativa preporučila samo jedan indikator, jedan pokazatelj, a to je broj lokalnih strategija za razvoj. Mi smo naglasili da je to važan pokazatelj, ali to je, je li to pokazatelj uspješnosti ili je to pokazatelj provedbe, dakle radi se o broju projekata samo. Isto tako potrebno je razjasniti je li taj pokazatelj treba mjeriti sve projekte ili samo one koji su odabrani za provedbu. Što su naši zaključci za evaluaciju u budućnosti nakon 2020. godine? Mislimo da je lider e, složena mjera čija dodana vrijednost na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini nije lako procjenjiva. S jedne strane, mjerenje dimenzija kao što su inovacije, suradnja i e, poboljšani društveni kapital i upravljanje nije jednostavan zadatak. S druge strane, smatramo da postojeći pokazatelji nisu dovoljno razvijeni i nisu sposobni obuhvatiti raznolikost pristupa lider i različitost mogućih aktivnosti. Stoga apeliramo na vas da je potrebno razviti vrlo solidan, snažan e, niz pokazatelja koji se odnose na sve različite relevantne dimenzije lidera. Zahvaljujemo vam. Naravno, malo ste nam dodali na rano u pojedinim aspektima. A sad dolazimo do Network Support Union, škotska vlada. Globalni utjecaj na ruralni razvoj. To je tema. Dobrodošli i hvala i drago nam je što ste s nama. Imate riječ. Hvala što ste mi dali ovu mogućnost da vam se obratim o provedbi pristupa lider u Škotskoj, no ja ću govoriti i o globalnom učinku govorit ću o pristupu lider i kako je od početka 90-ih primjenjivan u Škotskoj. E, ja u tome sudjelujem od 2007. godine, a završit ću sa e, razmišljanjima o budućnosti. U programu od 2007. do 2013. uloženo je preko 70 milijuna e, eura kroz 33 programa E, to je započelo 2008. a 2020. su profunkcionirali lagovi na području ribarstva. Ja sam bio zadužen e, za program LIDER i nacionalni školski program 2011. godine i tada sam vidio neke manjkovosti u programu LIDER i bio sam zabrinut zbog načina kako je vlada provodila lider. Naglasio sam razlike u provedbi lidera i europskih strukturnih fondova. Dakle, te manjkosti su se povećale 2012. 13. zahvaljujući e, kontrolne inspekcije gdje je identificirano niz slabosti na svim razinama programa. Dakle, meni je to bilo vrlo frustrirajuće. Na terenu sam vidio da stotine ljudi rade kroz lider i da doista čine razliku na lokalnoj razini. U razdoblju od 2007. do 2013. vidio sam jedan projekt koji se bavio upravljanjem e, vodama, e, a obuhvaćao je i Škotsku i Englesku. E, to je bilo vrlo poticajno za poljoprivrednike i stimuliralo poduzetnike kroz suradnju ta volja da se ulaže me se doista dojmila Dakle, 2007. do 2013. godine e, program je pokazao niz probleme. E, da li je e, mainstreaming lidera bilo promašeno? Uglavnom da. Jesmo li e, prišli lideru, a da nismo razumjeli kako se on može koristiti kao za razvoj? Da. Da li smo, da li sam bio frustriran? Da. Bilo je puno toga o čemu sam trebao razmišljati. Dakle, lider od 2014. do 2020. je bio sjajna prilika za novi početak. Mi smo raspravljali e, što e, učiniti da bismo postavili novi program lider u Škotskoj. Polazište je bilo jednostavno. Htjeli smo pojednostavniti e, krajobraz i dopustiti e, lokalnim e, akterima da primjenjuju program kako oni žele, a ne kako mi želimo uz jasne parametre. E, fokusirali smo se na strategije lokalnog e, razvoja i prihvatili mudre savjete e, te smo prihvatili pristup za koji smo smatrali da je ispravan za razdoblje do 2020. godine. Na kraju smo imali 21 strategiju za lokalni razvoj umjesto 33. E, od toga je dio e, bio financiran za više od jednog izvora e, E, proračun je bio između 80 i 90 milijuna, a sva su se sredstva ulagala u projekte. Dakle, koji je bio naš pristup? Imali smo veću transparentnost alokacija lokalnim strategijama za razvoj na temelju e, stanovništva područja e, plus e, uzeli smo u obzir socijalni profil. Imali smo proračun do 2 milijune funti kako bismo učinkovito upravljali programa. Imali smo smjernice kako bi lagovi udovoljili temeljnim e, uvjetima. E, nismo bili preskriptivni, imali smo e, manje pravila, uglavnom smo provodili financijska pravila, a ne pravila o prihvatljivosti. Uklonili smo administrativne greške i imali smo ruralnu mrežu u Škotskoj. Evo, e, ovo su neki primjeri kako se promijenio naš fokus. Imali smo puno jasnije upravljanje. E, mi smo se fokusirali na lokalne ciljeve. E, imali smo odbor za koji je bio odgovoran za funkcije lagova. Imali smo i mrežu lagova a sve je to podržavala škotska ruralna mreža. Imali smo snažniju e, evaluaciju i monitoring od e, više od 50 pokazatelja mi smo identificirali e, tridesetak za rezultate za LDS-ove diljem Škotske uz ono što se tražilo pod programu ruralnog razvoja. Također smo razvili i alate za korištenje na lokalnoj razini. Sada se, smo se fokusirali na ocjenu lidera i strategije razvoja. Dakle, još jednom koristimo ono što rade naši kolege e, u drugim dijelovima Europske unije i učimo od toga također planiramo naručiti e, studiju o učinku lidera u posljednjih 20 e, godina kako bismo e, bolje planirali budućnost. Imamo puno snažniju ruralnu mrežu, proračun od oko 4 milijuna funti E, želimo povećati sudjelovanje dionika, a lider je e, ključna sastavnica onoga što radimo. Ja se oporavljam od trećeg škotskog europarlamenta Mislim da ruralni parlament prošli tjedan je sjajno pokazao dodanu vrijednost umrežavanja i ključnu ulogu koju igra lider u ruralnom životu u Škotskoj. Dakle, u zaključku. Neću e, govoriti o tome kako trebamo smanjiti birokraciju. Mislim da svi to znamo, ali e, postoje još dvije stvari koje želim reći o budućnosti lidera. Prvo, ruralni parlament od prošlog tjedna e, me podsjetio kako nas lider iznova iznenađuje, e, kako je inovativan, e, dakle dolazi dopire do onoga što drugi ne uspijevaju većina sudionika je imala input iz lidera e, i pokazali su kako e, lider doista mijenja živote ljudi i poduzeća te aktivnosti e, su vrlo raznolike mislim da to moramo cijeniti a kao drugo u Škotskoj e, govorim sada o ruralnom gospodarstvu i o rastu i e, znam da znate e, za pametna sela i ruralna načela. To je sjajan pristup i nakon 2020. godine će na taj način lider odigrati svoju ulogu, poboljšati lokalne performanse i socijalnu rodnu ravnopravnost na ruralnoj razini. Hvala još jednom što ste mi dali riječ. Hvala što ste došli. Ovo je bilo vrlo interesantno, bilo vrlo interesantno čuti vašu krivulju učenja. A sada gospodin Ilić, predstavnik Regional Rural Development Standing Group na jugoistoku Europe i e, predsjednik odbora je naročito inzistirao da vi dođete. Dvije minute imate na raspolaganju. Hvala lijepa. Dame i gospodo, dakle predstavili su me, ja dolazim e, iz regije koja nije dio Europske unije. Ja sam glavni tajnik stalne radne skupine za regionalni i ruralni razvoj u jugoistočnoj Europi. To su stvorile vlade, odnosno ministarstva poljoprivrede iz zemalja Zapadnog Balkana. Mi mislimo da je lider vrlo važan alat za prije svega razvoj demokracije u ruralnim područjima i zato smo mi počeli sa mjerama iz IPARDA koje su slične lideru. Provedba lidera u Makedoniji je gotovo provedena, pripreme za lider u Srbiji su isto tako provedene i programe tek što nije počeo. U drugim zemljama se kasni ali prošlog tjedna održan je ministarski sastanak ministara poljoprivrede Zapadnog Balkana kako bi se iskazala politička volja e, na teme poljoprivrede, odnosno europskih integracija u kontekstu poljoprivrede. S druge strane, kao što smo mogli e, uočiti na temelju e, provedbe mjera koje su slične lideru u zemljama Zapadnog Balkana. Strast e, i uzbuđenje od strane populacije, ruralne populacije, uz sve negativne aspekte gospodarske situacije na Balkanu je vrlo vidljiv. Dakle, to uzbuđenje i ta strast je vrlo vidljiva. Imam samo dvije minute pa vas mogu pozvati da posjetite internetsku stranicu SWG da vidite sami kakve su procjene analize do sad provedene i da vidite što se radi na Zapadnom Balkanu. Mi se nadamo da će odluka u Europskom parlamentu biti pozitivna. Smatramo da je ova politika vrlo važna, vrlo vrijedna i za nas je to jedna od najuspješnijih i najkorisnijih politika Europske unije u posljednjih 30 godina. Hvala vam lijepa što ste nam ukazali na ovu važnu regiju. Sada ću dati riječ zastupnicima. Za početak gospodine Andriju. Hvala vam eh, lijepa. Imam čast eh, početi. Prije svega hvala svima na svjedočanstvima i izlaganjima i pogotovo želim zahvaliti eh, predstavniku Zapadnog Balkana jer mislim da ako smijem reći on je ključna karika u ovoj raspravi jer je napravio poveznicu između lidera i demokracije i mislim da e, ako pogledamo e, semantičku pozadinu imena lider radi se o poveznicama između akcija za razvoj ruralne ekonomije i e, ako možemo, ako, ako, ako možemo dakle e, povezati te pokazatelje, e, to nije loša stvar. Prešli smo sa industrializiranog e, društva u zadnjih 40 godina u jedno društvo zasnovano na uslugama i trebamo si postaviti pitanja, vi ste to gospođo predsjedateljice već i rekli i trebamo si postaviti pitanje može li se neka, odnosno treba li se neka e, politika e, svesti na neki ekonomski pokazatelj ili pokazatelj ekonomskog rasta. Mislim da ne. Danas smo suočeni s brojnim drugim izazovima, klimatskih promjenama, energije, e, ljudskog zdravlja, održivosti i tako dalje. I na žalost ili na sreću na temelju prvog lidera iz 1991. mogli smo vidjeti evoluciju tog programa kako je on danas program zajednice i na koji način se postupci temelje na samim procesima. Možda u budućnosti kada ćemo razvijati dodatno lidere, trebamo se vratiti na to samo polazište e, i na tu, taj sami pokretač e, ove inicijative. Ako e, pogledamo i tradicionalne indikatore, vidjet ćemo da će se udio u EPFRR-u smanjiti, ali na kraju svakako želim reći ono što je rekao gospodin e, iz revizorskog suda imat ćemo manje od 27% fonda za ruralni razvoj radi se ipak o programu koji nije toliko golem u odnosu na čitavu omotnicu za e, ruralni razvoj. Znači, budući da imamo malo novca za lider, možda moramo revidirati e, sami smisao i poantu projekta lider. Hvala. Gospodin Buda sljedeći na popisu, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Prije svega želim zahvaliti i čestitati svima koji su omogućili ovu raspravu. Važno je ozbiljno razgovarati o programu LIDER. Vjerujem da uspjeh ovog programa ovisi o činjenici što se on provodi na lokalnoj razini daleko od političara. Ono što me međutim e, brine su zaključci rezivizorskog suda u pogledu dodane vrijednosti i učinkovitosti ovog programa. Neću se sada vraćati na jučerašnju raspravu o učinkovitosti programa, e, o čemu trebaju odlučiti političari, a ne revizorski sud nego ću postaviti pitanje kako možemo izračunati dodanu vrijednost e, kroz opreme, kroz opremu koju su legovi kupili za spašavanje ljudskih života. Na to ne možemo staviti cijenu. Dakle, ne možemo gledati isključivo izdatke, odnosno rashode, jer e, taj, e, ta uska perspektiva, ta sužena perspektiva samo je prepreka za iskorištavanje europskih fondova. U Rumunjskoj imamo svinsku gripu i mi smo lokalnim vlastima e, naložili, odnosno savjetovali da kupe e, spalionice. Oni su rekli da to nije isplativa investicija i odbili su. Iznosi nisu visoki. Kad pogledamo naše potrebe, ovi projekti jesu uspješni i oni imaju visok učinak na ruralna područja u sprečavanju depopulacije. Isto tako želio bih nešto reći o razdoblju nadzora, odnosno monitoringa. Ja bih eh, to produžio sa pet, sa, sa, eh, sa pet na deset godina i to možda neće biti popularan prijedlog. Isto tako, govoreći o ovim planovima na nacionalnoj razini, e, trebali bismo imati neko tijelo u EU koje bi nadziralo te planove na nacionalnoj razini. Isto tako insistirao bih na potrebi da se poveća financiranje. Istovremeno rečeno nam je da u ovom trenutku ne možemo e, prebacivati novac za usluge iz jedne u drugu, odnosno sljedeću, u sljedeće razdoblje. Mi eh, na ovaj način eh, limitiramo iskorištavanje fondova. Hvala. Sljedeća je gospođa Kronik Marion. Eh, budući da za jedno tri minute trebamo završiti s ovom točkom dnevnog reda, molim vas. Hvala, hvala gospodine predsjedatelju. Hvala naravno i svima koji su održali svoje izlaganja, koji su nam e, dali svoje analize ovog e, programa i hvala vama, gospođo Gresle, e, što ste govorili o ovom programu koji je od ključne važnosti za naše građane. Ovaj program nesumnjivo mm, ima puno veću vrijednost eh, za ljude na terenu nego što ehm, je eh, rashod na taj program u proračunu Europske unije. Ehm, što se tiče eh, lokalnih akcijskih skupina, u njima sudjeluju pripadnici civilnog društva, ali ne samo oni, kao što je Erik Andriju podsjetio, ovaj program povezuje civilno društvo i demokraciju. U Francuskoj od 2014. godine e, regije su te koje e, daju svoju autorizaciju za programe LIDER, za program LIDER i e, regije skupa sa lagovima sudjeluju u osmišljavanju programa LIDER na lokalnoj, odnosno na regionalnoj razini i to u skladu sa ciljevima pojedinih e, teritorija. I zato je e, ta vrsta organizacije zaista vrlo dobra jer povezuje političku organizaciju svake države i E, civilno društvo na lokalnoj razini. Mi to treba naglasiti i to trebamo se podsjetiti toga u trenutku u kojem e, govorimo o e, postotku proračuna. O čemu govorimo? Dakle, radi se o 5% od otprilike 15% ukupnog proračuna ZPP-a. E, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj bi trebao u sljedećem programskom razdoblju imati 25% manje sredstava. Dakle, proračun će biti značajno smanjen. A bez obzira na to, često čujemo da se radi o vrlo važnom programu za naše građane. Isto tako želim naglasiti da svi imaju svoju perspektivu. Gospodine Figu, vi ste rekli da se radi o samo 5%, a ja sam analizirala razinu plaćanja europskih i nacionalnih u francuskim regijama. Radi se o 40%. E, zato je važno razjasniti brojke. E, brojke su pouzdane. Oprostite, gospođo, ima već tri minute govorite. Oprostite. Evo sad ću završiti. Mislim da ovaj program je um, podložan brojnim konfuzijama u pogledu brojki, ali svi akteri na europskoj razini e, svjesni su velike vrijednosti ovog programa za naše građane. Tu se sad obraćam e, komisiji i revizorskom sudu i želim e, zatražiti da se e, kad se govori o brojkama predstavi pouzdane brojke jer sva će perspektiva različita. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći Čiji znači, govornik, gospođa Šrajer. Eh, eh. Hvala lijepa, hvala gospodine predsjedatelju, hvala svima na prezentacijama. Je li ovdje netko iz nizozemske? Čini mi se da nije. E, čudi me ono što čujem. Ja sam u parlamentu sad četiri godine i kad me posjećuju ljudi iz nizozemskih sela, uvijek me pitaju kako možemo dobiti pristup e, proračunu Europske unije, odnosno sredstvima iz proračuna Europske unije. I ljudi mi često govore pokušali smo i nikad nismo uspjeli pristupiti tim sredstvima. I mene zanimaju e, legovi, ali postoje u svakom selu ženske udruge e, i ovdje namjerno koristim e, riječ selo i mnogo se e, bave zapošljavanjem a vrlo je mali broj velikih poduzeća u tim selima i čudi me što e, stopa apsorpcije sredstava nije puno viša jer e, ljudi iz e, područja iz kojeg ja dolazim silno žele prisustovati ovakvim programima i to ne mogu. Ja sam raspravljala sa dužnosnicima u Nizozemskoj kako možemo povećati pristup, poboljšati pristup sredstvima pogotovo iz drugog stupa Nalazimo se na ključnoj e, prekretnici ovdje jer želim e, se moći obratiti e, stanovnicima sela u mojoj izbornoj jedinici da im kažem točno kako primjerice u Hangelovu, kako mogu točno pristupiti tim sredstvima iz fondova. U selu Berhem smo nedavno razgovarali o projektima i e, nažalost e, e, ljudi iz malih sela nemaju direktan pristup a, sada dakle Hojsling zeleni da hvala što ste mi dali ovu priliku i što ste nama dali priliku da razgovaramo o ovoj važnoj temi Radi se o jednom od najinovativnijih programa u Europi, lider dakle. Imamo tu razne e, aktere koji bivaju umreženi, razne inicijative. Međutim, moramo se postaviti pitanje apsorpcije samo 11% od ovih 7 milijardi. Što to znači? I ukoliko ni vi, kolegice iz HR, ništa ne, znate o tome, onda ne znam ono što da pomislimo o tome kako se, dakle, vodi taj program ili možda premali angažman u samim skupinama koje su djeluju. Važno je između ostalog da broj samih aktera bude i ostane pregledan, jer moram eh, reći da se bojim prevelikog eh, birokratskog i administrativnog opterećenja, u kojem slučaju će dakle biti velika potreba za pravdanjem tolikih stavki. I eh, počet ćemo razmišljati vjerojatno je li to funkcioniralo, bi neki drugi program bio bolji, ali u svakom slučaju je za smjernice za budućnost a i u samim regijama moramo pokazati više fleksibilnosti. Kako koordinatorima ne bi stalno govorili dakle kako da opravdamo ovo ili ono ili spadali ovo bolje u ovaj program ili onaj. Moramo tu pokazati više pragmatičnosti. Dobro je da imamo ovaj program upravo za ruralne krajeve i on potreban. Međutim, pitanje apsorpcije sredstava, to je sada najveći problem. Hvala. Hvala. E, prije no što pređemo na veoma kratke i precizne odgovore, posljednji doprinos današnjoj raspravi, gospodin Flanahan. Što se tiče rezultata lidera, Pozitivni su e, kamo sam goda pogledao, konkretno u mom gradiću, a siguran sam i on kraj toga. Imali smo prvo situaciju gdje nismo imali mjesta ni za šta, a nakon toga smo imali, dakle, za što šta mjesta i mnoge druge lokalne anegdote. Imali smo neke šetnje oko grada, imamo klub za vožnju kajakom, sve zahvaljujući lideru. Spiritualno, mentalno, fizički i na toliko drugih načina ovaj program za nas bio doista od ogromne važnosti. Kako izmjeriti dakle uspjeh tog programa? Kamo god pogledamo, on je uspješan na svim planovima. Ono što najviše brine, pa ja sam i sam bio dakle vozio kajak u klubu, a to je E, kompleksna priroda toga što znači dakle apsorbirati te fondove, ta sredstva. Drago nam je da e, dobijemo te novce, ali neki put svi pitamo e, možda bi bilo bolje da smo uzeli neki kredit jer smo ovdje završili u velikim neprilikama na administrativnoj i birokratskoj razini. No imali smo koristi od tog novca. Samo osjećam ironiju da danas ovdje razgovaramo o tome kako trošiti u okviru lidera i imali boljih opcija. A ja mogu reći svi koji su radili kroz lideri i danas imaju dakle što raditi, a mogu li to isto reći za delegate u Europskom parlamentu, što vi zapravo radite. Hvala. A sada naši stručnjaci, tko će prvi, gospođo Doris, izvolite. Hvala, gospodine predsjedajući. Biću veoma konkretna po nekim pitanjima. Tu smo sada puno čuli o programu LIDER, da postoje poteškoće no mislim da smo mnogo toga riješili u ovom e, zakonodavnom okviru. I ideja da ćemo u budućnosti za lidera imati samo jedan pokazatelj, to nije točno. Lider, dakle, ima bar pet e, pokazatelja koji su rezultat rada, no isto tako ograničene su mogućnosti to mjeriti na abstraktnoj razini. Ono u čemu su svi bili jasni jest da se moramo spustiti na teren i tamo mjeriti kako stoje stvari. A sustav koji predložimo želi postići upravo to i onda ćete imati dakle evaluacijsku strategiju za teren, za konkretnije pokazatelje. Jer ukoliko ćemo to činiti na razini zajednice, onda ćemo imati dakle situaciju kao u škotskom programu 250 pojedinačnih pokazatelja. Mislim da će zemljama članicama teško biti objasniti to. Morat ćemo malo dakle spustiti loptu na zemlju u tom smislu. Imamo pokazatelje na razini zajednice i imamo mnogo bolje pokazatelje konačno na terenu. Druga stvar je pitanje rashoda, dakle koji su tu problemi. Na temelju toga što je platila do sada komisija unutar lidera, to je 14% proračuna, što je niska cifra jer smo mi za razvojne svrhe platili 33. Ali e, u lideru dulje traje dok ne uspostavite neku poslovnu aktivnost. To nam je iskustvo, to nam se ne sviđa, mi bismo da to ide brže, ali situacija je tako kakva jest. Međutim, morate znati, 36% proračuna već je e, e, odvojeno za konkretne projekte i konkretne aspekte na koje se to troši. čuo sam što su spomenuli drugi kolegi, doista su upravo radi se o veoma složenom sustavu i svi moramo mnogo toga pravdati u smislu rashoda, u smislu konkretnih e, izbora i odabira na razini zemalja članica, što znači da ljudi na terenu moraju posjećati mnoge podatke, što nije uvijek lako. S druge strane imamo dakle veliko kašnjenje u provedbi, imamo jednu jako veliku zemlju članicu, koja je omogućila da se ljudi prijavljuju za lider eh, tek tijekom posljednjeg mjeseca. Dakle, nevjerojatno je koliko je zemlja trebalo da uspostave sustav. Eto, to je što se tiče mene i strane rashoda. Hvala, gospodine eh, Figureira, vi sljedeći imate riječ. Hvala, hvala, gospodine predsjedajućim. Ja bih samo iznio nekoliko opaski. Kao što sam rekao u vlastoj prezentaciji, Sviđaju nam se ovakvi projekti, ali nije pitanje sviđa li se nama program ili ne. Ono što je najvažnije jest da akcent stavimo na pokazatelje. Vi možda mislite da od revizorskog suda stižu samo problemi a ništa što bi se moglo primijeniti na provedbu projekata, ali ovdje se ne radi o ulaganjima niti o razvoju projekata. Sud s time nema nikakav problem. Ono što vam sud kaže jest da je od najveće moguće važnosti, od temeljne važnosti, da možemo imati metodu mjerenja rezultata. Ukoliko uspijemo postići očekivane rezultate, onda je čak i politički lakše braniti program. Lakše nam je braniti programe poput lidera ukoliko su rezultati postignuti. Dakle, na što sud stavlja akcent? Na pokazatelje. Kad kažemo da moramo proširiti ovo programsko razdoblje za investicije na 10 godina, to radimo u interesu učinkovitosti. Međutim, učinkovitost e, investicija je također nešto što je podležno mjerenju, mjerljivosti. A ukoliko nemamo pouzdane pokazatelje za mjerenje učinkovitosti, naći ćemo se u e, veoma teškoj situaciji kad krenemo u provedbu ovih programa. Hvala. I na kraju gospodin Prav. Hvala. Slažem se. Možemo mnogo pozitivnih e, stvari reći o utjecaju lidera na lokalnoj razini, no postoji dakle ovaj aspekt birokratskog opterećenja E, to nam e, kažu ovi koji su na terenu, a čuli smo i e, među današnjim govornicima opaske upravo u tom smjeru. Čuli smo i škotski primjer, dakle, moramo poraditi na tome, između ostalog to se tiče i prikladnosti, prilagođenosti i te sustava. O tome će u mnogome ovisiti provedba na terenu. I neki put odgovornost zapravo nije na razini delegata u parlamentu, već na lokalnoj razini na terenu. Tu moramo ostvariti sinergije i suradnju kako stvari ne bi bile još kompliciranije no što nužno moraju biti. Josefina je dakle spomenula postojanje 250 pokazatelja u Škotskoj. I mi smo sami bili iznenađeni. 21 strategija, 250 pokazatelja. To je mnogo. Upravo zbog toga pokušavamo definirati zajedničke pokazatelje koje možemo koristiti kolektivno na općoj razini za stjecanje jednog dojma o situaciji na cijelom terenu. Međutim, ipak se radi o tome da lokalne akcijske skupine provode to. Oni koriste određene pokazatelje, pokazatelje koji su prilagođeni njihovim potrebama i koji njima tumače način na koji mogu ostvariti cilj. Mislim da bismo im bez obzira na to dakle, mogli pomoći da i oni malo realnije formuliraju to jer bi to bilo učinkovitije. No, u ovoj fazi programa smatram da akcent treba staviti na evaluacije. Jer ukoliko želite shvatiti dakle, kako funkcionira program, onda treba snažno krenuti u to što je još važnije uspostaviti dobre evaluacijske metodologije, no E, e, prikladni pokazatelji. Iako naravno, važno je jedno i drugo. Ja sam u prezentaciji sam spomenuo, naše iskustvo u Škotskoj sljedeće. E, lider je dao dosta rezultata u smislu dodatnih sredstava u, čitavim, čitavom razmjeru. I dakle imamo investiciju dakle, od jedne funte ili jednog eura ukoliko putem lidera dobijemo još 7, 8, 9, 10 eura za neki projekt koji će krenuti, onda mislim da se ne moramo pitati je li to isplativo i ima li to smisla. I to je ono što je za mene zapravo glavna poruka jutrašnje rasprave. Hvala, hvala još jednom stručnjacima i hvala članovima koji su doprinijeli ovoj raspravi. Ja bih zaključio u točku dnevnog reda. I možemo na sljedeću dakle drugi panel, a sada imam e, zadovoljstvo dakle, da otvorim drugi e, panel. Radi se o dionicima koji imaju priliku predstaviti vlastitu perspektivu. Ovaj se dio tiče lokalne komponente lidera i tu su u igri određeni inovativni aspekti. Dvije prezentacije i temeljitije, u smislu temeljitih sagleda, sagledavanja koje su perspektive za budućnost lidera. Još dvije prezentacije, dakle, imamo ovdje gospođu Mario Joao Botelho, našu e, stručnjakinju koja je e, predsjednica udruge e, Europa lider za ruralni razvoj iz Portugala. I prije na što je prosljedim riječ, podsjećam ima 9,5 minuta, a ne 10 minuta na raspolaganju. Hvala vam, hvala na početku odborima Europskog parlamenta što su organizirali ovu javnu sjednicu zasjedanja o programu Lider. I hvala što ste me pozvali da se i ja uključim u to. Mi smo osnovni 1999. i danas nas ima mnogo iz 25 europskih zemalja. 23 zemlje Europske unije i još dvije zemlje iz susjedstva. Eto, to vam pokazuje koliki je interes za program Lider i izvan Europske unije što nam je cilj bolja kvaliteta života u ruralnim krajevima. Isto tako, diseminacija metodologija koje, koristimo u okviru lidera, te jačanje istih moramo preuzeti dakle vodeću ulogu na lokalnoj razini i koristiti za to prave instrumente. imamo dakle čitav niz lokalnih e, partnera. Ću dati neke prijedloge, postaviti neka pitanja i reći koji su nam izazovi od 1991. do danas, dakle imamo dva glavna aspekta u samom e, razvoju lidera. Međutim, to na neki način nikad nije zaživjelo u formatu koji smo mi željeli. Lider je bio integran u RDP-ove za prethodni programski period, dakle do 2013. I e, gospođu su zamolili da malo uspori. Nažalost, format nikad nije postao taj kojem smo se nadali, dakle integracija lidera RDP-ove za prethodni programski period od 7. do 13. i zatim CCLD, dakle multifunkcionalni multiprogram, dakle tu je lider bio na početku i to je preuzelo tek nekoliko zemalja članica i razmjeri nisu bili ti kojima smo se nadali lider, dakle zapravo 1991. nadalje, to je bila prva inicijativa ovog tipa i prvi put da je došlo do stvaranja odnosa između lokalnih nadležnih tijela i aktera civilnog društva u ruralnim krajevima. Imali su takozvane ALG-ove, i tu je došlo do veće razine odgovornosti. Naravno, ovo smo dakle krenuli e, sa samog dna, međutim, to je koordinirano sa samog vrha konkretno Europska komisija je koordinirala to i ovo je bio prvi program koji je ostvario kontakt između aktera na terenu i tijela Europske unije. U mnogim ruralnim krajevima Europske unije ovo je bio zapravo prvi put da su ljudi na terenu došli u izravan kontakt s Europskom unijom i to je sada potpala pod ZPP. Znači, europske investicije stižu direktno u ruralne krajeve i to ne samo u poljoprivredu i poljoprivrednicima, nego i onkraj toga. Imamo dakle mreže lag u Europi koje se zadnjih godina sve više i više šire na najrazličitiji na različiti način. To vam pokazuje dakle, koliko su važni ti programi. I to ne samo u Europskoj uniji. Postoje i druge zemlje, dakle Gruzija, Moldavija i Mozambik, a i u Latinskoj Americi i u Kini imamo dakle, slične slučajeve. Sve je to naravno još u preliminarnoj fazi imamo prijelaz, dakle s jednog programskog perioda na drugi i mnogo puta se u takvim situacijama propitkivao program LIDER, koliko je učinkovit, kakva je provedba i šta je s političkim aspektom čitave stvari. Često puta se to dovodilo u pitanje. Što se tiče samog odabira projekata i očekivanja u smislu lokalnog razvoja, Vidjeli smo vrlo često da za upravna tijela lider nije prioritet. Nakon 2020. nadamo se da će doći do smanjenja količine vremena koja je potrebna dakle za LAG-ove s dvije godine na jednu i tu ćemo smanjiti dakle jaz u programskom razdoblju. Moći ćemo isto tako podesiti i neke strukturne aspekte. Također moramo imati priliku revaluirati kako ciljeve, tako i same programe. Rolni krajevi moraju biti dinamični i to je zapravo i bio cilj kad smo krenuli s ovime 1991. A kako ćemo zajamčiti rezultate i učinak koji priželjkujemo? Na početku, dakle, razreda gledali smo ECMS, e, e, e, Imali smo neke pokazatelje koji su ukazivali na to da lider na razini zemalja članica stavlja akcent na ljude, dakle u, u ruralnom stanovništvu koji su bili dio svega ovoga jest da su te stvari važne, da su važni aspekti, ali nije sve u tome. Moramo iznaći neki način da dakle izmjerimo konkretan učinak na različite načine, na koji način ljudi sada drugčije razmišljaju, kakvi su konkretni trendovi na terenu, koji su novi tipovi usluga koji nastaju ili pak proizvodi koji su jedinstveni za konkretno područje na kojem se provodi lider. Isto tako, lokalni e, LAG-ove i strategije su veoma dobri jer su vrlo često transverzalnog karaktera, što znači da se nadamo veoma pipljivim rezultatima u e, najskorije vrijeme. No, ne možemo svaki put e, kad revidiramo pojedine aspekte dovesti u pitanje lider u cijelini. to s obzirom na nevelike resurse koje su nam u ovom trenutku na raspolaganju. Vidimo što predlaže komisija krajem svibnja, početkom lipnja. Međutim, vidimo da su tu naše ambicije zadovoljene samo do određene mjere. E FRD više nije dakle u kontekstu CEF-a i ukoliko pogledamo CSF u tom kontekstu vidimo da će situacija postati još kompliciranija akterima na terenu. Moramo na neki način E, CLLD proširiti, međutim isto tako moramo bolje shvatiti čitav kontekst i dati neka određena razjašnjenja. Nama se čini da je tu važno razdvojiti ruralni razvoj od kohezijskih politika i FRD, konkretno i program LIDER, naročito imaju veoma jaki aspekt socijalne kohezije i aspekt lokalnog razvoja. Radi se dakle o lokalnim investicijama koje su veoma važne za te zajednice na terenu. Tu treba pojednostaviti kako pristup, tako i sam upravljački proces. To je od ekstremne važnosti. Kohezijska politika će zbog ovog novog pristupa FRD-u E, biti kompromitirana, a nama treba jedan sveobuhvatan pristup ovim razvojnim pitanjima i ni na koji način ne smijemo slabiti ovaj odnos između izravnih plaćanja i cilja ove politike. Što se tiče okvira 21. do 2027. mislim da nam treba veći dio proračuna za e, kohezijske fondove i za ZPP. Mi smatramo da se radi o politikama Europske unije, za koje će biti potrebno više pripreme, bolja provedba, bolja koordinacija i tu moramo zaći u danje detalje kako bismo pojačali sinergije na svim razinama. U svakom slučaju moramo vidjeti što i kako dalje. A najbolji način je snaženje vlastitih kapaciteta. Također, pitanje E, složenih izazova su, e, kojima su složene lokalne zajednice. I to se ne može tumačiti samo kroz perspektivu ruralnog razvoja, što bi značilo da sve potpada pod jedan stup e, ZPP-a i FRD-a. Trebamo ruralni razvoj u cjelini koji će biti integriran i održiv, koji će se temeljiti na ekonomskoj, socijalnoj, kulturnoj i E, ekološkoj evoluciji. Što znači da će se u nekom trenutku morati uključiti i vladna tijela. Što se tiče CLLD-a, vidimo da provedba do današnjeg dana nije baš tekla tako kako smo željeli. Previše administrativnog opterećenja, komplikacija, birokratske prirode, što znači da više ljudi sjedi u uredima, no što radi na terenu. Također, što se tiče ovog sustava unit cost, tu treba također nastaviti stvari. To je od temeljne važnosti. Isto tako važni su partneri u razvoju programa ruralnog razvoja i politika. Mora postati međusobno povjerenje diljem cjelokupnog konteksta i e, lider će tu e, biti postavljen pred svoj najteži ispit. Naravno, Elad je također bio dio te rasprave diljem Europe, tu smo dali dakle, konkretno vlastita iskustva s Eladeovi i Elageovi, imamo i dokument o budućoj orijentaciji i o razvoju svih ovih eh, važnih aspekata na razini komisije, parlamenta i eh, zemalja članica treba će dovesti do daljnjih eh, sinergija. Treba nam dakle integracija lidera i cld kroz cijeli projedbeni lanac. Treba nam isto tako i e, jedna pričava, pričani fond, lider CLLD, što će ići dakle, iz europskih strukturnih fondova i iz relevantnih investicija. Treba nam dakle operativni program lider CLLD u svakoj zemlji članici i samo će jedno upravljačko tijelo biti nadležno za to prema švedskom modelu. Također, LAG-ovima treba e, zajamčiti da će moći raziti vlastite projekte uz podršku koja je za to potrebna, kako lider ne bi postao a la carte program gdje ljudi mogu biti veoma Treba je dakle, imamo skup gdje će biti oko 300 ljudi iz 25 zemalja koji će razmenjivati iskustva, govoriti o prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, lokalni razvoj lidera, mi ćemo dati dakle tu isto tako konkretne prijedloge koje će imati utjecaj na život i funkcioniranje Europske unije u cjelini. Što se tiče rezova u ZPP-u, e, FRD bit će dakle minimum 5% u kontekstu dakle ovoga o čemu govorimo, međutim to je problematično i postoji i rizik da zemlje članice neće ni koristiti, iskoristiti tih 5%. Komisija mora zajamčiti dakle, da zemlje članice do maksimalne mjere iskoriste program koji je na raspolaganju. Mi bismo radije također isto da dođe do povećanja s 5 na 10%, ali dobije 8%, 8 financiranja od Europske unije. Akcent mora biti dakle na događajima na lokalnoj razini veća mora biti i fleksibilnost kako bismo bili dorasli tim izazovima i sinergijama. Također se nadamo da možemo optimistički sagledati buduće trendove razvoj situacije u e, ruralnim područjima. No 25 iskustva e, programa na terenu. To je od krucijalne važnosti. Upravo kroz e, takav razvojni rad i podršku ljudima na terenu, moći ćemo dati rezultate koje priželjkujemo i očekujemo. Međutim, pristup naravno mora biti sveobuhvatan na sektorskoj razini neki put e, prevelika se važnost daje administrativnom aspektu, a na kraju se to svodi zapravo na tijelo koje upravlja programom. Moramo jasno definirati prioritete u smislu konkretnih koraka i akcije. Akcija definirati bolje sve unutar lidera i CLLD-a, pitanje učinkovitosti, naravno. Važno je povjerenje ljudi na terenu u Europu, a lider može doprinijeti tome obzirom na izazove koji su pred nama, pred Europom, a i pred e, čitavim planetom. U okviru SDG-ova, cilje za održi rast, agenda 2030, UN-a, trebaju nam dakle rješenja, prava rješenja za probleme e, koje moraju riješiti lokalne zajednice. A to će značiti mnogo održivija budućnost za sve nas. Hvala vam dakle na ovom doprinosu rasprave. A sada gospodin Ricardo Barđone dječji minuti, deset minuta. Eh, hvala, hvala. O, gospodine predsjedeći, hvala svima, hvala članima parlamenta. Ja ću pokušati iskoristiti ne više od ovih deset minuta da vam kratko kažem kako je situacija u Europi i naročito po pitanju e, primjene programa Lider u Italiji koje su jake strane, koje su slabe strane tog pristupa znači. A nakon toga ću završno dati neke prijedloge o tome kako bismo mogli primijeniti dakle, lider i u, u, okviru e, zbp p-a nakon 2020. godine. Vidite ovaj slajd, e, vidite što pokazuje, dakle, sveukupni broj GAL-ova u Europi preko 3000 i vidite tu, dakle, koji je broj tih koji se tiče ruralnog razvoja. I zatim se ovo što otpada na druge e, fondove, koji su dio istog konteksta. Slajd veoma zorno pokazuje prvih deset zemalja e, Europske unije, na njih otpada preko 75% broja e, GAL-ova. E, veći broj njih, dakle, narazi se u rukama manjeg broja zemalja, ostalih 18 zemalja, na njih pak otpada samo 25% narečenih. To je prvi važni aspekt koji postaje jasan kad pogledate, dakle između ostalog i na koji način se dodjeljuju resursi za e, lider e, od 14. do 20. Dakle, i tu se postavlja pitanje e, rashoda unutar proračuna. Rekavši to, kako se, dakle, lider primjenjuje u Italiji? Kažem, tu postoje neke snažne pozitivne strane, ali isto tako i neke negativnosti koje možemo riješiti u sljedećem programskom razdoblju. U trenutku u Italiji ima preko 200 akcijskih skupina koje djeluju na lokalnoj razini i koje su priznate. Resursi, resursi 1,2 milijarde eura, 8% sveukupnih e, resursa FRD-a što se tiče dakle nekih prilagodbi u smislu rasta, u smislu resursa posljednjih godina, dakle i u smislu dakle, tih lokalnih skupina koje rade na terenu, vidjet ćemo između ostalog i da tu dolazi do određenih poteškoća. Poteškoća koje bismo mogli e, riješiti e, definiranjem određenih ciljeva u Italiji je primjena regionalizirana. Imamo 21 program koji su u tijelu. Regije su odlučile da zapravo primjenjuju raznorodnim metodologijama sve ove stvari na terenu. Preko pola, dakle, programa rolnog razvoja je više od 6%, dakle, u odnosu na nacionalni prosjek od 5,8%, vidite tu kartu zeleno E, su označene one regije koje su uložile više u tom kontekstu. Bez obzira na to vidjet ćemo dakle, kako se e, provodi i kakvi su e, rashodi, koji su troškovi, sve ukupno. U Italiji razina nije adekvatna obzirom dakle na sve okupne resurse koje su na raspolaganju pod EFRD-om. preko 60% resursa koje su dodijeljeni GL-ovima, dakle e, grupama, skupinama za e, lokalne akcije. otpada na one koji su već bili i u prethodnom programskom razdoblju e, priznati dakle kao, kao relevantne i službene skupine za lokalne akcije. Imamo isto tako i troškove upravljanja koje su veoma visoki za funkcioniranje tih e, lokalnih skupina. A radi se dakle o resursima koji uglavnom ne dolaze dakle iz sredstva koje su predviđena za poljoprivredu. I većina ovih naših grupa su zapravo dužnici, da tako kažem. Tu vidite kako stvari e, stoje u tom smislu. 1,6 milijuna eura je zapravo neki prosjek I kao što sam već prije rekao, napredak je raznolik, negdje više, negdje manje. Isto tako postoje kašnjenja u samoj provedbi. To sam već e, rekao u okviru e, lidera. Govorim sad konkretno o mjeri broj 19. I tu je problem veoma očit. Ako pogledate sve ukupnost ovih resursa, imamo dakle 1,2 milijarde eura, od toga je potrošeno samo 70 milijuna i tu zapravo vidite do koje mjere zapravo nailaze ljudi na terenu na poteškoće u provedbi te mjere broj 19. Međutim, to nije star samo u Italiji to smo čuli da je i drugdje problem. Barem sam to shvatio na temelju prethodnih e, istupa. Radi se o Europskoj uniji u cjelini. S druge strane, 18,39% je broj koji se odnosi na preostala nepovučena sredstva u smislu već dodijeljenih e, resursa. U slučaju, dakle, mjere broj 19, tu se radi o još većoj količini i pitanje je, dakle, na koji način se troše sredstva koja su namijenjena za sve ovo u okviru frd Što se tiče plaćanja imali smo tu dakle jednu kapilarnu analizu koja vrlo precizno pokazuje situaciju na nacionalnoj razini da vidimo kako stvari stoje s apsorpcijom. Vidite i sami dakle ovu kartu i vidite koje su brojke u odnosu na pojedine regije. U pojedinim regijama doista se kasni s trošenjem sredstava i to do velike mjere. A to vidite i na ovom slajdu gdje imate isto tako konkretne statističke podatke na regionalnoj razini, govorim i dalje dakle o mjeri broj 19 i zatim cjelokupne brojke za pojedinu regiju. Dakle, broj ovih lokalnih grupa i isto tako prosjek koliko resursa otpada dodjeljuje se dakle, za tu razinu. Općenito govoreći, ovaj slajd vam pokazuje jednu usporedbu. Radi se o veoma važnoj mjeri u ovom slučaju, a to su mjere za pokretanje poslovne djelatnosti među mladim poljoprivrednicima. Dakle, ovo crveno to se, dakle, brojevi koji naravno otpadaju na poljoprivredu. Imamo programe za ruralni razvoj i kvote u odnosu, dakle, na dodijeljena sredstva, to je manje nego u odnosu na galove, bez obzira, dakle, na prognosko razdoblje. Već u ovom trenutku razaznaju se određene poteškoće Teško je dakle e, odgovoriti pozitivno na sve molbe mladih poljoprivrednika i vidimo dakle, da dakle, stvari za razdoblje od 14. do 20. Sve skupa 20 e, uključivanja u tijek programa, a imamo već preko 30 tisuća molbi koje smo zaprimili. Dakle, možemo reći da tu u projebi također nailazimo na određene probleme. Na ovom slajdu vidite sintetski izložena pojedina promišljanja o tome kako dakle stoje stvari u Italiji za razdoblje od 2007. do 2013. bilo je isto tako poteškoća u samom funkcioniranju na terenu imali smo regije koju dakle nisu kažem uspjele potrošiti e, dodijeljene resurse. Isto tako 20 posto rashoda ide za funkcioniranje, za puko funkcioniranje. Tu smo trebali dakle zapravo smanjiti troškove. Resursi se uglavnom tiču dakle onoga što je u proračunu predviđeno za poljoprivredu. Nije se ovo naravno usmjereno u poljoprivredu, u poljoprivredni sektor i to je još jedan aspekt koji je veoma zanimljiv. Zatim imamo selekcijske procedure za odabir molbi i programa, to je vrlo često veoma složeno jer je birokracija doista e, pretjerana. A čini se da i drugi ukazuju na to. Treba dakle pojednostaviti, treba smanjiti birokratsko opterećenje. A sada zaključim kako bih se držao dodijeljenog vremena. Smatramo da je bilo dobro da zemljama članicama ostane mogućnost da same odluče tome koje će resursi pripasti lideru. Dakle, da se ne određuju, dakle, okviru FRD-a za pojedinu državu minimalni postoci. Važno je uzeti u obzir specifičnosti pojedine zemlje, pojedinih sektora i regija kako ne bi ispalo da isti aršin vrijedi za sve. U ovom slučaju, dakle, 5% resursa. Tu možemo u ovoj situaciji, bila bi dobra ideja, dakle, da se miješa i iz drugih, dakle, e, kohezijskih fondova i da se preusmjeravaju sredstva u odnosu na prioritete lidera. I zatim ove aspekte koje sam zadnje e, spomenuo, Radi se o pojednostavljenju u prvom redu i e, nadamo se vidjeti čim više toga na terenu. I e, završno, ono što se tiče smanjenja troškova upravljanja i funkcioniranja ovih akcijskih grupa na terenu. Trebaju nam mjere koje će u prvom redu biti na korist sektoru poljoprivrede. Mnogo, mnogo hvala Ricardo. Govorio si točno 10 minuta na čemu sam ti veoma zahvalan. Da bi naš sastanak bio interesantniji, ja ću preuzeti odgovornost predsjedavajući i pobrkat ću redoslijed govornika, pa ću dati riječ gospodinu Paulu Sotu prije gospodina Lukeša. Je li to u redu? Da. E, članovi panela se slažu. to Hvala što ste me pozvali na ovaj važan sastanak. Ja ću govoriti iz osobne perspektive i povući ću izvući poučke iz vlastitog iskustva. Ja sam bio jedan od prvih upravitelja lidera u Španjolskoj, a sada radim u Europskoj mreži za ruralni razvoj. E, surađivao sam u različitim mrežama tijekom cijelog ovog perioda. Ja bih izvukao neke lekcije iz prošlosti i dao vam neke ideje za budućnost. Ja ću e, e, morati skratiti svoju prezentaciju kako bih govorio deset minuta. Postoje dva elementa ove rasprave. Jedan je o mjerenju rezultata, a drugi je o omogućavanju rezultata. Ja želim naglasiti koliko je važno omogućiti rezultate, a ne samo mjeriti ih, premda to nije kontradiktorno. Kao što vidite iz ovog diagrama, u vremenu kada je lider odrastao, dva puta je rast bio snažan. Prvi Prvi put je bilo od djetinstva kada je bio pilot projekt do programa Lider Plus, a drugo je od tineđerske dobi do um, mladenačke dobi i to razdoblje je bilo teško. Dakle, od djetinstva do tineđerske dobi do adolescencije nije bilo problema, ali kada je bilo riječ o odrastanju, o mainstreamingu, tu su bili problemi. Dakle, Dakle, vraćajući se na početak, ovo je dolina gdje sam ja bio e, menadžer lidera. Teško je prisjetiti se kako su stvari izgledale tada. Nije bilo gotovo nikakvih lokalnih proizvoda, nije bilo ruralnog turizma, to je bilo nečuveno. Imidž ruralnog područja je bio na dnu dna. Sad vidite da je e, da su e, turistička noćenja narasla E, e, jako puno. E, izvozi trešanja, nova poduzeća. Dakle, ono što je važno je da nije za sve zaslužan lider, ali je lider imao temeljnu važnost u pokretanju svega ovoga. Morate pronaći poduzetnike, obučiti ih, okupiti ljude, podržati ih. Dakle, sve se ovo ne bi na taj način dogodilo da nije bilo nas e, koji su bili ključni e, elementi uspjeha Prvo, ulaganja u e, animaciju i izgradnju kapaciteta. Drugo, da smo mogli kombinirati pakete tvrdih i mekih mjera prema lokalnim potrebama. Dakle, e, bili smo brzi, fleksibilni, e, mogli smo davati avance, plaćali smo brzo, već je bilo više strukih izvora financiranja, socijalni fond, EAFR i e, drugi bila je dobra integracija između poljoprivrede i drugih sektora u tom području. Dakle, ovo su stvari koje moramo održati. E, zadržite ovo, neka to i dalje funkcionira. Ovo je samo grafičko objašnjenje svega toga i vidite ovdje kombinaciju e, animiranja i lagova i zajednice kako bi se došlo do ideja E, i do faze rasta. A sada e, bi prešao na observatori lidera. Tu želim reći dvije ključne stvari prvo jasno se prepoznala istina koja još uvijek stoji, a to je da je lider bio i ostao jedini e, program diljem cijele Europske unije gdje institucije kažu lokalnim ljudima imamo u vas povjerenja da vi dizajnirate strategije i birate projekte. To je iznimno važan korak. Činjenica da imamo preko 3000 skupina predstavlja ogroman kapital na kojem moramo graditi dalje. Drugo, jasno se vidjelo da lider nije samo mehanizam za e, izradu standardnih mjera. On je bio laboratorij e, koji je podržavao tranziciju, e, nove izazove E, to je važno za lokalnu demokraciju i što je jako važno taj laboratorij e, gdje se lokalni ljudi povezuju sa europskom pozornicom. Sad ću preskočiti svoje iskustvo u mreži za ribarstvo gdje je lider proširen na obalna područja samo ću reći da je to bilo važno jer smo imali uski e, odnos i vezu sa ribarima dakle u slučaju farneta bilo je jako važno surađivati sa sektorom i taj sektor nastojati integrirati u teritorij to je bila važna poruka koju se sada treba uzeti u obzir Sljedeća faza kao što smo rekli 2007. je učinjen veliki korak. Lider je udvostručen po veličini i proširio se na sva ruralna područja. E, revizori su izradili važno izvješće. Rekli su da se lider ne provodi na način koji pokazuje dodanu vrijednost. Ne, on je na taj način e, provođen, implementiran, ali sve uprave u komisiji e, su uložile veliki napor da izrade smjernice e, i uredbu sa zajedničkim odredbama e, te da smjernicama objasne detaljno kako stvari poboljšati. Preuzeti su mnogi od zaključaka revizorskog suda, no to nije ispalo onako kako se mislilo. Dakle, Dakle, imali smo jako dobre namjere na svakoj razini, ali na svakoj razini malo dodatne složenosti dok nismo došli do točke gdje u našem e, najnovijem ispitivanju 700 e, lagova je intervjuirano, dakle odgovorili su na upitnik i četiri petine njih kažu da je njihova sposobnost e, provedbe lidere ograničena administracijom i birokracijom. To je šokantno šokantno. Ako vidimo načela lidera, vidjet ćete da neka od najvažnijih načela kako bi se odgovorilo na nove izazove, multisektorski pristup, mogućnost podržavanja inovacija, suradnja, upravo to im je najteže provesti u djelo. A pogledajte brojke na dnu ove tabele, dakle razlike među državama članicama su goleme. Ovdje vidite da kada je riječ o traženju inovativnih rješenja, lagovi misle e, da to mogu u najboljim e, e, zemljama, ali u najgorim zemljama članicama e, samo samo 11% njih to misli. Dakle, ja bih predložio neka poboljšanja za budućnost. Prvo, omogućite lideru da radi ono što dobro radi. To se već događa. Evo nekih primjera. Svaki od tih primjera je priča sam po sebi. Ne mogu sad o svemu tome govoriti, ali imat ćete poveznice u mojoj PowerPoint prezentaciji pa možete pogledati same. Dakle, u Belgiji stvaranje e, prehrambenih ekosustava, e, izgradnja biosela, u Velsu e, zeleno kružno gospodarstvo, u Francuskoj digitalni program za razvoj, dakle cijela, novi, cijela nova koncepcija pametnih sela, podržavanja inicijativa za broadband. Dakle, to su su sve novi izazovi za Europu koji se tek pojavljuju i skupine lider upravo omogućavaju da do toga dođe, da se to doista dogodi. E, oni to pokreću, dakle moramo im omogućiti da to rade. E, sljedeća prozirnica je samo vizija e, upravnog tijela iz Luksemburga, o tome smo govorili na zadnjem seminaru u Austriji. Dakle, ovo vidi uprava kao korisno. E, dakle, ispitivanja novih e, koncepcija, e, probavanje hardvera i softvera. Dakle, ovo je relativno mali proračun, a veliki rezultat, veliki outcome. Dakle, to smatra upravno tijelo. A sada idemo na mjerenje rezultata. Kako dokazati da to funkcionira? Slažem se s mnogo toga što je rečeno, naime da treba puno toga još učiniti da bi se prikazala dodatna vrijednost. Ovdje imate neke od konvencionalnih pokazatelja koji se koriste da se izmjeri što lider radi. Ovo je upitnik koji smo neformalno proveli na terenu E, posjetili smo devet austrijskih projekata. E, bilo ih je devet i oni su otvorili samo devet radnih mjesta, ali njihova svrha nije bila otvaranje radnih mjesta. To nije bio cilj projekta. Ali pogledajte što su sve drugo učinili. 51 tisuća sati dragovoljnih doprinosa, 344 partnera, 250 novih skupina, e, poveznice s drugim projektima. Mnoge od tih stvari ćemo puno bolje prikazati eh, ako na tome poradimo ali Dakle, treba raditi na tome, ali to možemo. I na kraju ću završiti s nekim zaključcima, nekim preporukama koje su dali sudionici na našem zadnjem seminaru u Rüstu u Austriji i oni su jako važni. Dakle, osnovno je bilo dizajnirati pravila e, koja će biti prikladna za metodu, odnosno za ciljeve Dakle, treba razlikovati pravila lidera od mainstreama. Veliki problemi su nastali kada je lider integriran u mainstream i kada su se počela primjenjivati mainstream pravila. Dakle, potrebno je imati posebna pravila za lider. Dakle, drugo, osigurati da pravila omogućuju ono o čemu govorimo. Dakle, animiranje, piloti, e, eksperimenti, e, teoretski to je sve dopušteno, ali u praksi su te stvari vrlo teško izvedive. Moramo osigurati da se to doista može događati u raznim državama. Treće, uključiti ljude na terenu u dizajniranje pravila. Dakle, ne samo njih jer će oni to raditi samo u svom interesu, ali morate e, postići da čitav sustav surađuje od lokalne, regionalne i nacionalne razine do komisije. Svi moraju surađivati na dizajniranju tih pravila kako bi e, pravila omogućila postizanje ciljeva. I četvrto, upravo ono što smo rekli, moramo poraditi na e, pristupu orijentiranom ka rezultatima za lider kako bismo mogli pratiti i prikazati stvarnu dodanu vrijednost i na na kraju nije dovoljno samo izrađivati smjernice na papiru e, ili nešto zapisati u uredbi ili u pravilima. To treba zaživjeti na terenu. Zato su važne ruralne mreže. Potrebne su edukacije, posebno je e, mentoriranje da bi se to doista i dogodilo. Dakle, puno vam hvala gospodine Sodo. E, dakle, vaš prvi primjer primjer me je doista dirnuo vaš primjer e, o trešnjama i dva, barem dva naša odbora, e, članova odbora će podržati ono biranje trešanja e, koje vam odgovaraju. A nemojte to reći Terezi May. A sada Robert Lukeš. Dakle, ja ću govoriti njemački, moje ime je Robert Lukeš. Ja sam obavio puno programa ocjene lidera i vrlo sam zahvalan što ste mi dali priliku danas da razgovaram s vama o tako važnoj temi. Lider je e, postavljen kao inicijativa lokalnih zajednica 90. godina. To je bila inicijativa Europske unije i sve do 2013. godine e, postigla je svoj vrhunac e, pokušavajući naći rješenja e, koja su e, specifična za konkretne lokacije, a istovremeno e, mogu biti korisna za cijelu Europsku uniju, networking, razmjena iskustava i znanja, povezivanje lokalnih inicijativa, dakle lider uz i Interreg je preživio 2007. godinu s velikim valom mainstreaminga i sada nemamo isto, isti obuhvat, ali je i lider zadržao svoj inovativan karakter. To je teorija, metoda i način kako stvari provesti u djelo. To su tri karakteristike lidera i upravo zato je lider preživio pa mislim da ponajprije postavlja okvir za socijalne inovacije. Inovacije su jedan, jedan od načela lidera, ali ne treba tehnološka strana prevladati e, treba uzeti u obzir održivost na primjer e, imamo umjetnu inteligenciju u društvenim medijima na primjer ali to ne znači da je to dobro za svakoga možda je možda nije prema tome ako razmišljamo o definiciji e, socijalnih inovacija na kraju procesa treba na pozitivan način način obogatiti opće dobro. Inače, to ne bismo nazivali socijalnom ili društvenom inovacijom. Dakle, istina je da lider postavlja e, taj okvir za tu vrstu inovacija, a i za druge tehnološke aspekte toga. E, e, kao drugo, lider sagledava jedinstvenu prirodu lokalnih izazova i razne aktere koji u tome sudjeluju i nastoji iznaći zajednička rješenja, a lokalni partneri vode glavnu riječ. Dakle, to su načela lidera. Lider je metoda, a metoda kombinira načele lidera e, to je vrlo bottom up, dakle od ozdola prema gore. E, tu je riječ o inovacijama, o lokalnim partnerstvima, o multisektornom pristupu, e, o suradnji između područja, tijela i mreža. A osmo načelo koje je 90-ih bilo jedno od sedam, to je decentralizirati upravljanje i financiranje. E, to je do 2017. godine gotovo nestalo, no ponovo se pojavilo u uredbi CLLD gdje je lokalno partnerstvo u potpunosti odgovorno za provedbu i dizajn lokalne strategije razvoja. No ja i mnogi drugi smatram smatramo da je e, to osmo operativno načelo najvažnije jer ako se ono naruši onda preostalih e, sedam načela e, će jednostavno se urušiti. Dakle, teorija koju postavlja lider je teorija intervencije. Dakle, koja je logika kojom se vodi taj program? Mi moramo provjeriti da li e, se ta logika dokazala i onda izvlačimo zaključke o toj hipotezi i kako se to može definirati za sljedeću intervenciju. Kad govorimo o evaluaciji i načelima koja stoje iza uspjeha Lider je uspješan zbog korištenja različitih metoda i onda to komplicira e, pristup. To je kompliciranije od ekonometrijskog pristupa. Dakle, ne možete razlikovati e, između suradnje i outputa e, ako zahtijevate suradnju output je e, veće sudjelovanje e, dakle to postaje mjerljivo tek na razini učinka na koji način se taj output koristi na terenu ali to je problem samo ako usko prilazimo evaluaciji, ako to radimo na mehanistički način. Evaluacija je znanost, to je primijenjena znanost koja okuplja mikroekonomske, makroekonomske i ekonometrijske teorije. Ali u lideru kada to podrobno sagledamo i počnemo gledati gdje e, ćemo vidjeti kako, e, kakve rezultate donosi ta teorija intervencija, onda gledamo e, recimo podizanje svijesti u akcijskim skupinama, kako se upravlja instrumentom promocije i alatima i to počinje od vrha prema dnu i tada se može vidjeti kako je lider bio uspješan u tri područja učinka. Prvo područje je da ste obogatili socijalni ili društveni kapital. To se može mjeriti. To se dijeli na one stvari koje bi mogle biti dio mreže, zatim postoje normativni dijelovi, i sve se na kraju svodi na povjerenje. Drugo, osnaživanje kapaciteta upravljanja pokušati opisati kvalitetu interakcije između javnih privatnih e, aktera i aktera iz civilnog društva koji surađuju na zajedničkim zadacima a treće područje ono što nazivamo teorijom intervencije u lideru to je održivija, inteligentnija i inkluzivnija izrada projekata. Ako biste na to primijenili uski, uske kriterije evaluacije mogli biste mjeriti samo neke dijelova toga i upravo to se događa. Ja sam osobno sudjelovao u analizama troškovne učinkovitosti i onda kažete pa dobro ako nešto bankrotira ili e, ide u minus onda to morate e, usporediti sa sličnim akcijama izvan lidera i onda vidimo da oni projekti koji imaju više privatnih ulaganja mogu mobilizirati više osim naravno kad imate dragovoljne interakcije, a drugo imate bolje prihvaćanje infrastruktura i usluga jer sudjeluje lokalna zajednica, a treće imate niže efekt odnosno učinke e, take-away. Taj novac je doveo do malih promjena. Ako pitate, na primjer, u državi Saksini administrativna tijela, e, oni će reći da dvadeset lokalnih e, E, lagova su odgovorni za provedbu i ono što je njih oduševilo je da su e, da, da su dakle pazili da sredstva koji su im povjerena budu ispravno utrošena i da su omogućili ljude da pokrenu uspješne projekte. Dakle, možete imati e, evaluatore i nemojte se zabrinuti ako trebate tome pristupiti statistički. E, možete e, doći do realnih ocjena. To nisu problemi. Problem je u tome što se to ne koristi dovoljno, ali je stvarno moguće. Dakle, naša je pretpostavka da lider ne postoji, trebalo bi ga izmisliti činjenica da broj skupina raste pokazuje da unatoč frustracijama o kojima smo govorili mnogi ljudi vjeruju u taj pristup Nemojte to zaboraviti, a EU se rijetko toliko približi ljudima. Lider će uspjeti ako budemo razmišljali o primjeni osnovnih načela lidera ako osiguramo decentraliziranu strukturu politika ako ispravno postavimo okvir i ako ispravno e, podižemo svijeste i držimo edukacije kako bi lokalni ljudi mogli na dobrovoljnoj bazi provoditi te strategije Također je važan i networking na međunarodnim i nacionalnim razinama jer iskustvo je važno i omogućuje ljudima da više naprave, a adaptacija e, drugim e, područjima nam omogućuje ići naprijed s inovacijama kako bi se učilo i kako bi se stvari poboljšavale na način kako lider već radi u vlastitom okruženju. Hvala. Sada ću preskočiti veće skupine gospodina Telera i gospodina Hojzlinga i idem na lijevo, gospodin Flanagan. Imam jedno kratko pitanje, odnosi se na izlaganje talijanskog kolege, spomenuo je 20% za administraciju. Je li to u početku ili općenito? ili to, ispričavam se, odnosno je li to za Italiju ili e, općenito govoreći, je li to normalna brojka 20%? Ako nema drugih pitanja, htio bih e, vidjeti imate li odgovor na to pitanje, kojim redom? Možda redom kojim ste izlagali. Aha, ne, pitanje je bilo konkretno upućeno gospodinu Farđone. Ah, Mr. Flanagan, could you please repeat the question? If... Gospodine Flanagan, ako prihvaćate plavi karton, možda možete ponoviti pitanje. Spomenuli ste da je 20% za administraciju. Je li to samo za Italiju ili je to brojka za Europsku uniju? Mislim da je važno razlikovati eh, administraciju i animaciju, odnosno eh, operativne troškove, ali eh, velika većina toga mm, mm, odlazi na animaciju, odnosno na motiviranje ljudi na terenu ali nemam konkretne brojke sada. Uh, u recentnim uh, studijama i evaluacijama uh, sam s veseljem otkrio da je prag podignut na 25% prema regulativi, ali ako razgovarate s ljudima koji rade u lideru, kažu da to sve usiše birokracija i papirologija oni to uvijek pokušavaju smanjiti što nije lako, ali e, oni žele, oni bi željeli imati više vremena za podizanje svijesti i tu animaciju, međutim nemaju i to zbog e, iznimno povećanih e, povećanog broja zadataka povezanih sa birokracijom. Ulazimo u e, vrlo živu raspravu. E, gospodin Teler je zatražio riječ. E, hvala, gospodine predsjedajući. Veoma sam pažljivo saslušao ove prezentacije stručnjaka. Nisam član Agri odbora, međutim, ja sam član odbora za regionalni razvoj i isto tako za kontrolu proračuna. Pitanje koje se uvijek ponavlja jest upravo to u odnosu na lider. Što se tiče e, kvote pogrešaka. Kod lidera je to iznad prosječnih e, vrijednosti. I to se odnosi na mnogo e, aktualnih programa. Obično se to svodi na veliko birokratsko opterećenje koje je svakako prepreka na putu ostvarenju boljih rezultata unutar programa. Mislim da moramo zajedno razmisliti o tome kako pojednostaviti stvari na tom planu. Inače, moramo ovdje riješiti jedno pitanje vjere, da tako kažem. Mislim da programi za razvoj e, ruralnih e, područja moraju biti dio općenitog prostornog razvoja. Kolege iz odbora Agri smatraju dakle da sve u ovom drugom stupu treba direktno e, dogovoriti dakle u okviru poljoprivrednih sporazuma. Međutim, ja mislim da tu ipak stoji malo stvari drugčije nego kod programa za razvoj ruralnih područja i u odboru za regije mislimo da sve to potpada pod ovu krovnu uredbu. Pitanje je konkretnih procedura za provedbu tih programa. To treba sravniti, uskladiti. I kad bismo to uspjeli, mogli bismo imati bolju koordinaciju e, programa za regionalni razvoj općenito. A isto tako tu e, bismo dakle stvar uvezali i na opće programe prostornog razvoja. Što vi mislite o tome? Hvala gospodine Teler. Primijetio sam da su već e, dva stručnjaka zatražila riječ. E, gospodine botelje izvolite. Sprećam se, gospođa Boteljo. E, htjela bih se osvrnuti na ono pitanje o 20% za administrativne troškove. Ne znam točno, ali znam da je to pitanje, odnosno da je 20% uglavnom za režijske troškove, a možda čak i 25%. Znam da ljudi koji rade na terenu doista otvaraju radna mjesta u ruralnim područjima i e, to predstavlja velike, e, značajne prilike i mogućnosti za ruralna područja. Drugo, ruralni razvoj jest dakako vrlo važan i moramo dati veću podršku iz Fonda za ruralni razvoj kako bismo imali integrirani razvoj e, i kako bismo e, učinili ta ulaganja održivima. Hvala lijepa. Gospodin Farđone. Hvala, ja sam htio odgovoriti na pitanje o 20% resursa, ili to Italija ili općenito govoreći. Načelno naše stajalište o tim resursima sljedeće. Da ih treba više usmjeriti prema poljoprivrednom sektoru. Dakle, imamo analizu na razini Italije i smatramo da se zapravo radi o uzročnicima poput birokracije i upravnih troškova u odnosu dakle na ove galove o kojima smo govorili. Mi ponavljam još jednom, smatramo da te resurse treba do veće mjere usmjeravati prema poljoprivredi. Hvala. Hvala. Sad ću učiniti nešto iznimno. Vratit ću se na naš prvi panel, daću riječ eh, gospođi Loric Hoffman na jednu minutu i vi ćete biti ja posljednji govornik danas, to je ogromna odgovornost. Hvala vam na toj ogromnoj odgovornosti. Eh, kratko sam se htjela osvrnuti na pitanje zašto bi eh, politika ruralnog razvoja i dalje trebala biti pokrivena uredbom o skupnim odredbama E, jasno to treba reći. Politika ruralnog razvoja je približena poljoprivrednoj politici jer se na taj način osiguralo da novac zaista ode u ruralna područja. Mi bismo htjeli da se više novca troši u ruralnim područjima, ali nažalost imamo ograničene resurse i e, često to dolazi iz e, politike za ruralni razvoj. U nadolazećem periodu politika za ruralni razvoj će, kako se očekuje, biti e, u jednom globalnijem kontekstu sa poljoprivredom mi smo isto tako predložili e, specifični pristup e, koji se temelji na uspješnosti i zato nam je potrebna uska veza između prvog i drugog stupa. Mi već godinu dana raspravljamo o mogućnosti da integriramo ruralni razvoj, odnosno uredbu o ruralnom e, razvoju u CPR i kolege iz drugih glavnih uprava su nam rekli da to nije moguće jer bi to značilo da bismo morali imati puno izuzeća, a e, politika e, ruralnog razvoja bi samo u vrlo malom broju dijelova odgovarala CPR-u i dakle to ne bi funkcioniralo. Ono što smo mi učinili da je e, riješimo taj problem, mi smo iz CPR-a uzeli što nam treba i to ugradili u uredbu o ZPP-u, što znači da je čitav pristup lider e, iz pravila o razvoju predviđenom zajednicom, CLLD-u iz CPR-a, uzet, preuzet iz CPR-a i ugrađen direktno u uredbu o ZPP-u. Znači nije točno da smo mi e, raskinule te veze, te poveznice, ne, mi i dalje radimo u komplementarnosti s drugim fondovima i to nam je jako važno i to pokazuje činjenica da će države članice u svojim e, strateškim planovima morati pokazati kako su osigurale koherentnost s drugim fondovima. Mi ćemo e, budno pratiti da se zaista osigura dosljednost s drugim fondovima, premda više nismo u potpunosti pokriveni CPR-om. Hvala. Još eh, su dva zadatka predamnom. Jedan je postupovne prirode, a to je moramo odobriti preporuke koje su izdali koordinatori odbora AGRI tijekom posljednjeg njihovog sastanka koji se održao jutros. Te preporuke ste svi dobili mailom i svi ste dobili te preporuke na papiru. Ako nemate prigovora možemo usvojiti te preporuke. Ajoj, gospodine Flanagan. E, službeno želim reći da osim mene nema nikoga da odobri e, ove preporuke. Postoji li ovdje kvorum? E, jer u mom lokalnom školskom odboru se koristi odbor i ako je ovako malo, postoji kvorum, ako je ovoliko malo ljudi prisutno, ne možemo glasovati. Gospodine Flanagan, moram vas podsjetiti da ste blizu nuklearnog rješenja. Niti jedan zastupnik parlamenta ne bi se trebao pozivati na kvorum nikada. Mislim da po pravilima imamo u svakom slučaju mogućnost usvojiti preporuke. Gospodine Teller, htjeli ste riječ? Ne. Poštovani stručnjaci, poštovani kolege iz eh, Revizorskog suda, komisije, možda nismo imali puni odaziv, ali sastanak je bio interesantan i plodonosan. Drago mi je da smo održali zajednički sastanak, zajedničku raspravu e, između ova dva odbora. Odbor za proračunski nadzor često je kritičan u odnosu na politike koje institucije provode a vidimo koliki su i troškovi upravljanja možda zbog sumnje da nešto ne funkcionira dobro. Odbor za poljoprivredu e, često se prikazuje kao najviši potrošač e, u ovom parlamentu jer e, se zaista brine za dobrobit poljoprivrednika i ruralnih područja. Ono što smo danas učinili, pokušali smo naučiti na temelju iskustva i primijeniti te lekcije na budućnost. Još uvijek u ruralnim područjima imamo visoko e, nezaposlenost i e, lošu kvalitetu infrastrukture. Zbog starenja stanovništva EU razmišlja kako da mlade ljude vrati na poljoprivredu, odnosno u poljoprivredu, ali bez suvišne birokracije. Ja sam čak iz jednog sela, a zamislite, ja sam danas najmlađi u selu, moja djeca ne žele vratiti se na selo, nego žele živjeti u Briselu. Dakle, teško je, ali trudimo se. Nadamo se da će naš rad danas pridonijeti boljem razumijevanju izazova koji su pred nama i da ćemo moći unaprijediti budućnost e, naših ruralnih krajeva. Dva panela, dva panela predstavila su različite perspektive. Možda je najbolja lekcija koju možemo izvući iz ovoga da lider ima potencijal ostvariti sinergije na lokalnoj razini kako bi dao potporu vrijednim projektima koji u protivnom ne bi mogli postojati. Kao što je gospodin Lukeš rekao... Da ga nema, trebalo bi ga izmisliti. Hvala vam svima. Ovaj sastanak je završen. Hvala i prevoditeljima.